Zadovoljstvo nam je da danas pozdravimo ovdje Carmenu Vela, našeg povjerenika. Htio bih mu u prvom redu zahvaliti što je prihvatio naš poziv i e, razmijeniti mišljenja s vama o, djelatnostima u toku i onima u budućnosti. Karmenu Vela će rado odgovarati na sva vaša pitanja. E, prije no što mu dam riječ, pocrtao bih e, koje sam zadovoljstvo imao surađujući s njim. Mislim da je to važno. E, pozdravljam također prisutnost njemu s lijeva Williama, šefa njegova kabineta i Jean de Maraja, izvjestitelja u Sjeni. Imate E, e, baš e, ovdje snage Komisije za ribarstvo i za okoliš. Karmenu ću ti odmah riječ i reći još jedan put dobrodošao među nama. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala Alain Poštovani zastupnici odbora za ribarstvo, dobro, dobar dan. Vrlo mi je drago što sam ovdje u vašem odboru kako bismo diskutirali o problemima i političkim prioritetima za 2016. E, danas se sastajemo u, kao dio našeg strukturiranog dijaloga, međutim mi imamo stalni dijalog s vama i s vašim predsjednikom. Moja su vrata uvijek vama otvorena. E, imao sam zadovoljstvo da se redovno sastajem e, e, s vama, a to ću raditi i u budućnosti. U prvom ću redu reći što smo do sada napravili. Reforma ZRP-a je dovršena prije dvije godina, pa je ribarstvo postalo održivije. Imali smo dobar početak. E, e, poboljšali smo stanje u ribarstvu i e, poboljšali uvjete iskrcavanja. To je velik uspjeh naše politike. Također smo poduzeli značajne korake u regionalizaciji. poboljšali smo situaciju u izdavanju dozvola sve je to dovelo do zdravijeg ribarstva u cijeloj Europi. E, sastajali smo se sa predstavnicima industrije i u Briselu i u posjetama državama članicama. E, sa sektorom sam se sastajao za vrijeme cijelih posjeta državama članicama. Saslušao sam probleme malih ribara, e, rekreacijskih e, e, ribića, proizvođača i tako dalje. Želio bih još uže surađivati sa malim ribarima. U tome tražim vašu pomoć. Trebamo čuti njihov glas. Oni imaju ključan interes i trebaju igrati važnu ulogu u održavom ribarstvu. To nije važno samo za naše ribare. Zdrava mora nisu važna samo za ribare i ribarstvo, to je, su osnova za plavu ekonomiju, uključujući akvakulturu, obalni turizam, oceansku eh, energiju i eh, akvakulturu predan sam promicanju plavog gospodarstva i vrlo bih rado čuo vaše primjedbe i komentare o tome kako to možemo učiniti. Ne radi se samo o održivom plavom gospodarstvom u Europskoj uniji, već i izvan nje. E, kako bi plavi rast bio održiv globalno, trebamo efikasno e, e, svjetsko upravljanje, efikasne institucije i instrumente i e, e, e, učinkovitu implementaciju. Za ribarstvo to znači poboljšanje funkcioniranje agencija za zaštitu mora i ustanovljavanje globalnog registra za ribarska plovila. Treba oblikovati svjetsko globalno upravljanje oceanima tu trebate dati važan doprinos. Imamo e, globalni zamah za održivost od usvajanje e, ciljeva održivog razvoja. E, uključi cilj 14 koji je posvećen samo oceanama. sve naše službe su posvećene implementaciji ciljeva održivog razvoja Gospodine predsjedniče, sada ću komentirati detaljnije o nekim specifičnim inicijativama koje su u tijeku i koje se planiraju. Počet ću sa e, komentarom i pohvalom gospodina Valeze, izvjestitelja i izvjestitelja u Sjeni e, za višegodišnji plan za e, baltičko ribarstvo. E, rezultat pregovara je uravnotežen i e, pravedan. Imamo efikasan instrument za upravljanje ribarstvom koji će doprinijeti postignuću e, ciljeva ZRP-a. Isto tako je važan taj alat za planove u budućnosti za druge ribarske regije morali smo čekati taj sporazum kako bismo predložili slične, slična načela drugdje. Planiramo ubrzati na, naš rad na usvajanju planova za druge morske bazene, uključujući dijelove Mediterana sljedeće godine. Prošlog mjeseca sam dao prijedlog za nove tehničke mjere to nije važno samo za uspješnu implementaciju e, eh, ZRP-a, već i eh, primjer predanosti boljoj regulaciji, boljim propisama. Propisi moraju biti razumljivi i jednostavni. Eh, moramo imati li smo pojednostavniti e, propise i e, pročistiti neke e, nejasnoće kao i ujediniti tehničke mjere a pri tome ne, mijenjajući supstancu također smo unijeli propise o, o kitovima obveza iskrcaja će biti e, dovoljna za ribarstvo tabula raza nije, ne bi bio odgovoran pristup trebamo zaštititi mlađ e, e, moramo čuvati ekosustave i moramo davati zdrave stokove zdravoj industriji ne možemo sve to staviti na pleća E, iskrcaja. Moramo zadržati e, standarde e, očuvanja prirode. To je substanca naših propisa. Drastična reorganizacija i pojednostavljenje i bolja usklađenost. Prijedlog je bolje upravljanje. Fokusiramo se na mjere koje se usvajaju i primjenjuju u budućnosti kroz regionalizaciju. Regije sad imaju jači glas u e, svim detaljima svakodnevice. Oni mogu razvijati prijedloge za propise koje smatraju potrebnima i e, prikladnima za svoju regiju. Regionalizacija je e, će uveliko pojednostavniti e, svakodnevne djelatnosti. E, međutim, e, naša je zadaća, naša je uloga da ocjenjujemo svaku regionalnu preporuku i to u svjetlu naših ciljeva moramo imati e, više selektivnog ribarstva i više e, e, a manje odbačenog ulova prijedlog sve to uključuje shvaćam da Ernest Tuperas će dati detaljniju prezentaciju o ovom prijedlogu ali ja bih podcrtao da je ovaj prijedlog prioritet on će modernizirati i pojednostavniti propise, e, da li se radi o iskrcaju, zaštiti stokova, regionalizaciji, e, menadžmentu i e, bolja suradnja s industrijom. Poduzimamo velike korake prema fleksibilnom upravljanju i, i implementaciji ZRP-a. Pri tome moramo surađivati E, provedba obveze iskrcaja. Na tome je već mnogo učinjeno od sporazuma za baltičko ribarstvo. 2015. E, e, u svim regijama taj plan će pripremiti i osigurati da se ribarstvena industrija može prilagoditi. Dobro smo počeli i imamo već dobre rezultate za pridnedne ribe. Sve će se to primjenjivati striktno e, u narednim godinama. Moramo još uže surađivati u pripremama ovih delegiranih akata. E, e, opća uprava Mare će vas o tome stalno informirati. Moramo poticati kreativnost moramo koristiti sve elemente za provedbu moramo izbjegavati neodržive situacije za rad e, e, ribarstvene industrije e, uredba o prikupljanju podataka to treba brzo prihvatiti Pozdravljam vaše povjerenje u naš rad. Trebamo poboljšati prikupljanje podataka, pojačati regionalnu suradnju. Moramo još e, dati veću potporu malom ribarstvu kako bismo poboljšali socioekonomsku situaciju. Potrebni su nam socioekonomski podaci, a pri tome je važna suradnja s e, triju institucija e, Evropske unije. E, imamo e, sporazum o Baltičkom planu upravljanja. Sada e, planiramo i druge takove sporazume. Imamo plan za miješano ribarstvo. To je prvo na redu. Usvojit ćemo ga ovog ljeta. Drugi prijedlozi koji se pripremaju uključuju planove za Atlantičke zapadne vode i za neke regije u, na sredozemlju. Govorimo o dva plana za Jadran i zapadni e, zapadno sredozemlje. E, surađujemo sa dionicima na ovom projektu. Paralelno radimo na e, oporavku, plan za oporavak bakalara E, e, gospođa e, Scott i gospođa docu su izvjestitelji. Prijedlog se mora usvojiti prije kraja ove godine kako bismo izbjegli bilo kakve praznine u zakonodavstvu. Moramo biti što bliže moguće postojećim mjerama upravljanja koje e, nam osiguravaju dobro upravljanje stokovima. Najvažnije je da počnemo rasprave odmah. Nemamo e, vremena da e, čekamo s tim planovima. Plan oporavka bakalara je hitan. Ako počnemo rasprave u lipnju ili početkom srpnja, nikada nećemo imati taj prijedlog prije kraja godine, to je nemoguće. Komisija je u službi e, suzakonodavaca su zakonodavaca kako bi se pospješilo zaključivanje sporazuma. A sada e, održivo upravljanje i e, flote. To će poboljšati E, upravljanje e, dozvola za e, ribarska plovila kao i plovila iz trećih zemalja koje love u našim vodama. To će biti standard na međunarodnoj razini za upravljanje i kontrolu vanjskih flota i doprinosi globalnom upravljanju oceanima E, problemi poput e, mijenjanje zastave, privatne licence i najam e, su sve ovdje u pitanju. Pozdravljam inicijativu parlamenta, gospođa Enstrom je to potakla, o vanjskoj dimenziji što je usvojeno prošlog tjedna u parlamentu. To je u skladu sa našim vlastitim pristupom kako bi doprinijeli upravljanju oceanima to doprinosi e, sporazumima o održivom e, partnerstvu u ribarstvu. To nam daje dobre upravljačke prakse i transparentnost. Sada imamo 14 e, takovih sporazuma, a prije smo 2012. smo imali samo devet E, sada e, pregovaramo sa Gabonom i Mauricijem. E, pregovori će se dovršiti prije srpnja. Krajem ove godine nadamo se da ćemo sklopiti sporazum sa Gvineom Bisao i Marokom prije kraja 2017 vodimo dijalog s nekim partnerima kako bismo e, završili e, mrežu sporazuma u Tuni. E, pregovori s Tanzanijom će početi prije ljeta, a imamo i evaluaciju novog sporazuma sa Ganom. Htio bih sada se okrenuti ribarstvu na sredozemlju. Danas bih želio razgovarati s vama o važnoj političkoj inicijativi za mediteransko ribarstvo. Ne trebam vam reći da se suočavamo sa opadanjem stokova u sredozemlju. više od 90% analiziri stokova su preizlovljeni, a neki su na e, rubu kolapsa e, to dovodi u e, rizičnu situaciju stokove mm, i situacija je vrlo vrlo nestabilna očuvanje stokova je jedan od mojih prioriteta o, samo održivo ribarstvo može e, ribarstvu dati e, prosperitet i radna mjesta. Moj zadatak sada da uvjerim sve e, partnere da europske zemlje i susjedne zemlje moraju djelovati, moramo djelovati zajedno, a prije svega trebamo djelovati brzo i stoga sam odlučio da sazovem ministarsku konferenciju sa ministrima iz zemalja Europske unije 27. trećeg mjeseca u Briselu. E, to slijedi iz prvog dijaloga na visokom e, nivou prošle u, u veljači. Neki članovi vašeg odbora su bili tamo na tom sastanku na Siciliji. Seminar e, je dao analizu e, sada je vrijeme za djelovanje. Nadam se da će na ministarskoj konferenciji sljedećeg tjedna odlučiti zajedno što trebamo učiniti kako bismo očuvali vrste i e, vratili mediteransko ribarstvo u zdravu situaciju. Moramo naravno biti realistično E, politički i socioekonomski e, učinak se treba uzeti u obzir naročito za male ribarske flote e, trebamo evaluirati nove mjere one moraju biti ciljane i proporcionalne moraju ih podržavati adekvatne mjere za ribarstvo vraćanje stokova u sredem zemlje ide dalje od mjera očuvanja Trebamo sveobuhvatni pristup kako bismo provodili e, propise, borili se protiv e, nezakonitog e, ribolova. Moramo se savjetovati sa znanstvenim institucijama. Moramo zajednički ocjenjivati stokove. To je ocjenu i odbačeni ulov nekomercijalnih vrsta. To vodi e, jačoj suradnji. E, izazovi su brojni, moramo uzeti u obzir ne samo riblje stokove, već i razne pristupe ribarstvu e, u raznim mediteranskim zemljama. Spremni su pospješiti bilateralne pregovore i suradnju sa tim zemljama a radit ćemo i na multilateralnoj suradnji sa, sa raznim organizacijama poput na primjer IKATA. Namjeravamo dati prijedlog na sljedećoj godišnjoj sesiji kako bismo poboljšali e, upravljanje e, zajedničkim stokovima e, moramo poboljšati moramo poboljšati e, e, situaciju sa plavoperajnom tunom na primjer e, plavoperajna tuna tu imamo dobar napredak E, elektronski dokument o tome će se početi e, primjenjivati u svibnju ove godine. Potičemo sve strane da surađuju i da e, grade na naporima koje smo učinili do sada kako bismo poboljšali situaciju u ovom stoku. Slika za sabljarku je manje obećavajuća vrlo smo zabrinuti za e, stokove e, sabljarke. E, stalni odbor ikata za istraživanje i razvoj E, će dati e, izvještaj o stanju, a ovisno o rezultatu ćemo e, zajedno sa partnerima iz IKATA donijeti dodatne mjere kako bismo osigurali oporavak stokova sabljake. Potičemo jaču suradnju u cijelom sredozemlju kako bi se borili protiv NNN-a kroz bilateralne sporazume i kroz multilateralna tijela poput GFCM-a, e IKATA i tako dalje. I na kraju, ali ne manje važno, budući da znamo da e, e, nezakonarna migracija i krijumčarene ljudi uključuje iste kriminalce pa moramo poboljšati e, suradnju između Frontexa i EMSE. Moramo osigurati sigurnost na moru i kontrolu. E, ove agencije igraju važnu ulogu u odgovoru na razne prijednje i rizike na moru. Oni također mogu dati e, važan doprinos provedbi kapaciteta obalnih straža u EU. unija. Zato je komisija usvojila prijedlog prošlog prosinca kako bi proširila mandat agencije prijedlog će dozvoliti agencijama da e, bolje surađuju sa nacionalnim tijelima. To će stvoriti e, sinergije između agencija kako bi se resursi i sredstva koristile e, učinkovitije kako ne bi došlo do udvostručavanja i kako bismo se bolje suočavali sa izazovima na sredozemlju. Zahvalio bih e, gospodinu Kadeku e, na e, potpori za prijedlog EFKE. I na kraju imam, pred nam je vrlo mnogo posla u sljedećem razdoblju. Uvjeravam vas da ću s vama surađivati moj kabinet i moje službe su vam također na raspolaganju. Hvala predsjedniče. A, ovdje ću se zaustaviti i nadam se da ću moći odgovoriti na vaša pitanja. Zahvaljujem. Hvala na ovom uvodnom izlaganju, povjereniče. Mislim da ste nam izložili vaš pristup i filozofiju kada je riječ o europskom e, ribarstvu, zato vam zahvaljujem. Imamo mnogo zahtjeva za riječ. Molim vas da svi budete koncizni, dvije do dvije i po minute, kako bi povjerenik mogao dati odgovore. Gabriel Matu, ime kluba zastupnika Pučana, ima riječ. Hvala predsjedniče. Dakle, imam na raspolaganju dvije minute. Želim prije svega zahvaliti povjereniku što je došao na naš odbor i što je pokazao još jedanput da su njegova vrata uvijek otvorena. On je ukratko prošao kroz najvažnije teme. Želim prije svega čestitati komisiji na usvajanju plana za Baltičko more. Mislim da je to jedan povijesni događaj i komisija je tu dala pozitivan doprinos. Što se tiče ikata, što se tiče ribolova tune. Mislim da je komisija pokazala vrlo pozitivan stav i tu smo uspjeli postići nešto što je bilo vrlo zahtjevno. I drago mi je da se posebna pozornost posvećuje tradicionalnom ribolovu kao i malom obalnom ribolovu. Vrlo je važno da naše institucije imaju jednak stav što se toga tiče. Što se tiče održivih e, sporazuma o ribarstvu, nešto ću reći o sporazumu s Mauritanijom. Mislim da moramo čestitati pregovaračima u ime komisije, posebno u slučaju Mauritanije. Međutim, moram isto tako iskazati zabrinutost. Zajednički odbor koji se trebao sastati u ožujku je odgodio sastanak još jedanput. Ne znamo što će se dogoditi, mi ćemo odraditi svoj dio posla u parlamentu. Mi smo se pobrinuli kako bismo danas konačno to mogli usvojiti. Mislim da je to dobra prilika iz perspektive Kanarskog otočja. Mislim da je dobro da možemo krenuti dalje i znam da komisija radi na tome te da se pregovarači žele pobrinuti da se postigne to da plovila mogu loviti ribu oko Kanarskog otočja. Znam da ponekad postoje neke tehničke poteškoće, no mislim da povjerenik zna o čemu govorim. To govorim u svoje osobno ime. I na kraju imam još jedno pitanje vezano uz ulogu komisije Mi smo protiv delegiranih akata. Komisija je spomenula regionalizaciju. Mi se zalažemo za regionalizaciju, ali to ne bi trebalo podrazumijevati da se kroz delegirane akte ograničava uloga parlamenta. Mislite li da bi uloga komisije trebala biti više ograničena u trijalozima? možemo li dodati izjave u zadatak rada su zakonodavaca. Ja se slažem da smo mi u delikatnoj situaciji, moramo smanjiti mortalitet riba, da kako jedna mjera neće biti dovoljna, potrebno nam je više mjera i mislim da se svi u parlamentu slažu s time. Mi se slažemo s preostalim mjerama, mislim da ćemo detaljnije o tome razgovarati kasnije. Evo, predsjednik me upozorava da moram završiti. Ne, nisam se naljutio sve u redu. Hvala lijepa povjereniče za dobru suradnju koju smo imali s vama posljednjih nekoliko godina. Reći ću nešto o onome što ste vi sami spomenuli. Vrijeme je kratko. Zahvaljujem vam, vam na tome što se brinete za malo ribarstvo. Ja vrlo često razgovaram s ribarima. E, raspodjela kvota još uvijek nije pravedna. Morim vas da se zato zauzmete kako bi mali ribari dobili e, odgovarajuće kvote plan e, za e, e, istočno more OSCE je uspješan već imam povratne informacije o tome moramo dalje pratiti praksu imamo također i ovaj obvezu iskrcaja i tu imamo već povratne informacije od, očekujemo od e, ribara da e, e, prakticiraju selektivno ribarstvo, ali ne znamo točno kakovi alati za to postoje. Ne, ne zna se točno kakovi su zahtjevi. Možda biste mogli pripremiti jedan mali dokument za male ribare E, s tim u vezu se uvijek traži da znanstvenici u e, Europi e, uže surađuju da nemamo preklapanja u razvoju novih alata. Mislim da se tu mora situacija značajno poboljšati. Eh, ja bih također htjela da pripremo jedan eh, dokument za brodovlasnike kako bi oni znali kakove im obveze predstoje, što trebaju raditi. Eh, moramo početi od toga da planovi za Baltičko more budu model za daljnje slične sporazume i planove. Naravno, nećemo e, na kraju godine imati cijeli plan e, e, za druga područja. Vidjeli smo koliko je trajalo pripremanje plana za Baltičko more. Također moramo pospešiti rad na zaštiti bakalara, kao što ste rekli vanjske flote, e, tu moramo e, znati e, da smo mi odbor koji se bavi i sa vanjskom dimenzijom. Moramo se pobrinuti za to da ribari više ne bježe iz svojih zemalja. Moramo vidjeti ima li među izbjeglica i mnogo ribara. Imamo dobre zakono Um, tu moramo uključiti i ljudi, ljude koji se bave trgovinom um, i koji su djelatnici u ribarstvenoj industriji. Moramo, uh, uh, veselimo se vašoj konferenciji sa ministarskoj konferenciji na kojoj će sudjelovati i ministri trećih uh, zemalja. NNN je naravno kazneno djelo E, moramo e, odlučno djelovati. Htjela bih znati kako e, propisi djeluju, koliko su učinkoviti. Ono što je važno za ovaj odbor, razgovaram o ovom, o, refitu, mislim da je važno da razgovaramo i o dodatnim propisima, o aneksima, jer postoje još mnogi problemi. Trebali bismo dobiti od, vas detaljnije informacije o tome. Hvala. Gospodin Van Dalen, izvolite. Povjereniče, dopustite mi da vas ja lijepo pozdravim. u pravu ste kada kažete koliki je uspjeh postigla zajednička ribarstvena politika i želim vam na tome čestitati. U našim morima je vrlo dobra razina stokova, posebno u Sjevernom moru za pojedine vrste. No, na sredozemlju situacija nije tako ružičasta, a u nekim dijelovima sredozemlja je i loša. Što se tiče plavoga rasta, slažem se s vama, mislim da bi bilo dobro da o tome više raspravimo na ovome odboru. Trebamo ulagati u selektivni ribolov i inovacije u ribolovnim praksama. Mislim da bi to bilo korisno. Isto tako trebamo vidjeti kakve su tehničke mjere i trebali bismo se pozabaviti regionalizacijom tehničkih mjera i u tome se slažem s vama. Imam jedno pitanje za vas a to se tiče novih uredbi o kojima je bilo riječi, kako bismo pokušali riješiti neke proturječnosti u zajedničkoj ribarstvenoj politici. Trenutno razmatramo tehničke mjere, no osobno smatram da bismo trebali prepoznati sljedeću činjenicu. E, mi se time trebamo baviti kontekstu uredbe Omnibus To su vrlo ozbiljna pitanja. U području kontrola postoje različite službe, tako da se ponekad događa da ribari nailaze na nekoliko različitih inspekcija tijekom istoga dana, na primjer na Njemačku i Francusku. To za njih e, predstavlja dodatno opterećenje i zato smatram da bismo trebali razmotriti uvođenje fleksibilnijeg sustava, sustava koji počiva na sankcijama i smatram da bi naš pristup trebao biti bolje strukturiran. Smatram da je to izuzetno važno. Kontrola ribolova je veliki problem i to predstavlja prekomjerni teret za neke od naših ribara mi imamo zadane vremenske rokove kako bismo pokušali predložiti reviziju postojećih prijedloga. S obzirom da se sada radi na reviziji tehničkih mjera, a i dalje se primjenjuju uredba Omnibus, e, zanima me što biste predložili u smislu revizije programa. Hvala. Hvala vam povjereniče na govoru koji ste održali. Hvala što ste izdvojili vrijeme da dođete na sastanak našeg odbora. Kao i ostali kolege, htjela bih istaknuti činjenicu da pozdravljam što ste istaknuli da su neki riblji stokovi na sredozemlju ugroženi. Drago mi je također da planirate organizirati konferenciju i ostale mjere koje ste iznijeli. Htjela bih spomenuti još jednu važnu temu koja je nama na odboru bitna, a to je uredba o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu. Već neko vrijeme o tome razgovaramo i moram otvoreno reći da smatram da Tajland nije spreman da se skine sa postupka žutog kartona i mislim da bi trebali dobiti crveni karton. Da, tu su postignuta neka poboljšanja od strane talijanske vlade, no mislim da je vremenski rok prekratak da bi se u njihovom ribarstvenom sektoru mogla vidjeti stvarna poboljšanja. Zatim tu je i Gvineja. Htjela bih reći da mi budno pratimo situaciju na Gvineji, posebno iz perspektive zelenih. Oni već imaju crveni karton nekoliko godina i zapravo su ostvarili vrlo mali napredak. Ja znam da oni rade na donošenju zakonodavstva, međutim, kada je riječ o provedbi, situacija je daleko od zadovoljavajuće. Da kako ova situacija je vrlo teška za našu industriju, mi ne možemo s njima potpisati bilateralni sporazum, nema privatnih sporazuma, isto tako nemamo niti mogućnost zakupljivanja s trećim zemljama, što znači da nemamo mogućnost zajedničkog ribolova. Međutim, smatram da bi bilo vrlo opasno kada bismo se našli u istoj situaciji kao i kod Koreje. Mi smo se odlučili na to da ukinemo tu e, mjeru crvenog kartona, međutim to se nije pokazalo pozitivnim i kao što se sjećate mi smo bili vrlo kritični prema tome u parlamentu. Dakle, htjela bih samo istaknuti to pitanje. Hvala. Gospodin Kun. Hvala predsjedniče, hvala povjerniču Veli na <clears throat> izvještaju koji je usko povezan sa praksom to je nama vrlo važno kao parlamentarcima i kao odboru za ribarstvo. drago nam je što ste govorili i o okolišu. Ova tema je u mnogim zaštićenim područjima upitna. E, imamo sada planove menadžmenta za ribarstvo, e, e, imamo plan za Baltičko more, imat ćemo i daljnje planove koji se pregovaraju. Treba osigurati da se ovi delegirani akti, pa parlament je dao komisiju od ovlasti za zakonodavstvo. Dobro je ako E, recimo grupa iz e, Scheveningena podastire svoje planove ako se oni realiziraju. Međutim, e, sektor ribarstva i rekreacijskog udičarstva ima tu svoje zabrinutosti. Trebamo zaštititi prirodu, a ali s druge strane trebamo omogućiti djelatnost u ribarstvenom sektoru. Imam još 15 sekundi. Htio sam mm, se osvrnuti na još jednu temu. Mi smo veliki uvozni sektor za ribarske, mm, riblje proizvode. E, imamo 500 milijuna stanovnika. Veliki smo potrošači E, moramo osigurati e, pravednost u, e, na području tržišnog natjecanja. Moramo se fokusirati na evropski, evropsku ekološku oznaku. Mislim da je to jako važno za nas. Hvala, ti si jedini koji se držao zadanog vremena. Mislim da ne možemo tako. Ako svi budete prekoračili zadano vrijeme, povjerenik neće imati vremena da da odgovore. Sada dajem riječ kolegi Valeza i nakon toga će povjerenik odgovoriti na prva pitanja. Hvala. Povjereniče, ja bih htio zahvaliti vama i vašim suradnicima, gospodin Mačado, gospodin Fris. Želim također zahvaliti vama na uloženom trudu. Znam da smo radili na planu za Baltičko more, to je dosta potrebalo, međutim, kada smo došli do određene razine i kada smo imali osjećaj da možemo ići dalje, vaš tim nam je pripremio jedan vrlo kvalitetan dokument i to nam je omogućilo da dovršimo pregovore na zadovoljavajući način. Dakle, želim vam zahvaliti na uloženom trudu. Hvala. Odmah dajem riječ povjereniku Vela kako bi dao odgovore na prvi krug pitanja. Izvolite povjereniče. Hvala lijepo. Hvala Alen. Ja ću pokušati odgovoriti na pitanja onim redoslijedom koji su postavljena, međutim tu je bilo i nekih preklapanja. Počet ću od sredozemlja. Izuzetno mi je drago da se svi slažu da tu postoji problem. Isto tako su svi suglasni da s obzirom e, da postoji problem nešto treba i poduzeti. Pitanje je dakle što ćemo poduzeti. Ja sam već e, krenuo u donošenje nekih mjera. Mi smo pozvali države članice sa Sredozemlja da se sastane. Mi smo se sastali u Katani, kao što sam već spomenuo, i tamo smo e, državama članicama postavili tri pitanja. Kao prvo, možemo li se složiti da problem postoji? Svi su se oko toga složili. Zatim drugo pitanje je bilo, ako se slažemo da problem postoji, jesmo li svi suglasni da nešto poduzmemo u vezi s time. I tu su se također države članice složile i onda smo imali još treće pitanje, a to je bilo e, koji će biti sljedeći korak. Mi smo to htjeli ostaviti za kasnije, jer u međuvremenu, e, nakon razgovora s državama članicama, htjeli smo pokrenuti i pregovore sa državama koje nisu članice Europske unije, dakle sa zemljama iz Sjeverne Afrike. Imam e, dogovoren sastanak sa Tunisom, također u nedjelju odlazim za Tursku, a prije 10-15 e, dana sam e, otišao posjet Alžiru. U Alžiru su reagirali na isti način kao i države članice, dakle rečeno je da nešto moramo poduzeti, svi su pozvani na konferenciju koja će biti održana 22. u Briselu i nadam se da ćemo tada moći početi razgovarati o tome kako dalje. Smatram da moramo surađivati ne samo dakle, države članice, nego i kroz regionalne organizacije i dakle sa naime regionalnim organizacijama za ribarstvo i mislim da se ta suradnja odvija dobro sa svim regionalnim organizacijama. Što se tiče sredozemlja, moram vam otvoreno reći, kao što sam to i do sada činio, da je uobičajeni izgovor bio da je situacija otežana zato što se pravila primjenjuju na države članice, dok one države koje nisu članice Europske unije ne moraju poštivati ista pravila. Međutim, još uvijek postoje stokovi koje love samo države članice, a i situacija s tim stokovima je ista kao i sa ostalima. Prema tome, očito je da postoje isti problemi, neovisno o tome e, tko zapravo lovi te stokove. Što se tiče plavog rasta, Odgovorit ću na pitanje kolege Vandalena. Plavi rast je izuzetno važno pitanje. Ja bih rado više čuo od vas e, što vi mislite kako se može doprinijeti plavom rastu i tako dalje. Ja znam da je ovo odbor za ribarstvo, no kada god razgovaram s kolegom Alenom o tome što mi poduzimamo, i kada je riječ o plavom rastu, mislim da se tu mogu iskoristiti brojne prilike. Svi znamo da naša planeta se sastoji, dakle da je 70% površine pokriveno oceanima. 90% gospodarske aktivnosti dolazi iz zemlje, a zemlja pokriva samo 30% površine samo 10% gospodarske aktivnosti dolazi iz oceana i mora. Prema tome mi smo tu utvrdili da postoje pet ključnih područja za plavi rast, obnovljivi izvori energije, vrlo često kada se govori o energetici govorimo o solarnoj energiji, energiji vjetra, međutim tu imamo mogućnost iskorištavanja energije struja, zatim različite, različitog saliniteta, energija valova i tako dalje. Neke zemlje kao što su Irska i Škotska već rade na tome. Osim energetike, tu smo isto tako definirali resurse, biotehnologiju, ribolov i, ribol, i obalni turizam kao važna područja. Mato je spomenuo sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu. Da, to je područje na kojem dosta radimo. Nadamo se da ćemo postići bolje rezultate i kada je riječ o sporazumu s Mauritanijom. Mato je spomenuo i pitanje regionalizacije. Što se tiče tehničkih mjera, mislim da je ovo vrlo važno područje. E, regionalizacija intenzivira i uzima u obzir regionalne specifičnosti, a te specifičnosti se mogu uzeti u obzir i kroz tehničke mjere za ta područja. U konzultacijama sa savjetodavnim vijećima e, i državama članicama mogu se postići također e, neke stvari, to je nešto što ohrabrujemo. A što se tiče same regionalizacije, države članice od nas traže da ne odrađujemo sve u Briselu. E, države članice smatraju da se mogu same pobrinuti za svoje regije. Iskustvo nam je pokazalo da se povremeno događa da prenesemo dio odgovornosti na regije, no tada imamo situaciju da se države članice ne mogu dogovoriti i onda se čitav postupak vraća u Brisel. Ne kažem da je to uvijek tako, nadam se da do toga neće doći. Ja vam osobno mogu ponuditi svoje usluge i usluge glavne uprave Mari i mi želimo nastaviti podržavati postupak regionalizacije budući da smatramo da je to jedan vrlo važan instrument. Kada je riječ o višegodišnjim planovima, nakon Baltičkog mora mi ćemo nastaviti raditi na Sjevernom moru. To ćemo izraditi do srpnja, a onda što se tiče sjeverno-zapadnih i jugozapadnih e, voda. To ćemo izraditi do rujna ove godine. E, što se tiče raspodjele kvota, slažem se da mali ribari trebaju dobiti poseban vid pomoći. To se čak nudi i kroz e, evropsku, evropski fond za ribar, pomorstvo i ribarstvo, međutim veći dio pomoći treba doći od samih država članica. Države članice mogu same raspodijeliti svoje dvije kvote. Ja imam razumijevanja za male ribale što se tiče Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, tu postoje neka posebna izuzeća i tako dalje. Međutim, ono što malim ribarima uistinu treba i ja se slažem sa onime što je određeno u parlamentu, to je bolja raspodjela kvota. Znam da je prije nekoliko tjedana održana rasprava u parlamentu kojom se pokušalo potaknuti države članice da učine upravo to. I dakle, ja podržam takav pristup Europskog parlamenta. već sam rekao da smo postigli značajan napredak u višegodišnjim planovima. Mislim da je to važno za uspjeh čitave zajedničke ribarstvene politike. Što se tiče znanstvene suradnje, mislim da je to eh, jedan vrlo važan aspekt. Podaci o kojima smo razgovarali tiču se razmjene informacija, dakle to je ono što nam je najpotrebnije. I kada već govorimo o razmjeni informacija, mislim da je važno da dobijemo odgovarajuću kvalitetu i kvantitetu informacija, te da nam te informacije dođu pravodobno. Ako e, u ovom trenutku dobijemo podatke od prije nekoliko godina, to nam ne služi ničemu. Naime, i ti podaci više nisu relevantni u tom trenutku. Kada je riječ e, o potrebi za zajedničkom suradnjom, ne mislim da se to odnosi samo na znanstvenike, nego na suradnju između znanstvenika i ribara. E, kada sam bio u posjetu Francuskoj, vidio sam da je to nešto što vrlo dobro funkcionira. Dakle, kada uspijete dobiti znanstvenike i ribare za isti stol, to može dati dobre rezultate, jer e, ribari mogu uputiti znanstvenike kakva je situacija sa stokovima primjerice kod e, plavoperene tune, mi smo otišli iz jednog ekstrema u drugi. Prvo smo poduzimali sve kako bismo spasili te tune, a onda smo shvatili, naime ribari su nam rekli da ima previše tuna i da te tune zapravo jedu ostale ribe. Tako da znanstvenicima treba godinu do dvije da shvate e, ono što im ribari govore i na što ih upozoravaju. Dakle, to je taj, e, to, taj osjećaj, dakle tu je ta razlika između e, saznanja na terenu od strane ribara i znanstvenog rada, analize podataka i tako dalje. Prema tome smatram da bi i ribari i znanstvenici trebali surađivati na tim pitanjima. E, što se tiče plana oporavka bakalara, kao što vam je poznato, Europska komisija i Europski parlament e, dobili su sudski postupak. U praksi je ova presuda možda stvorila i neke probleme što se tiče broja dana, dopuštenih dana na moru. Međutim, mislim da je ovaj plan u skladu sa održivim upravljanjem. I ono što posebno želim istaknuti jest da nam treba dogovor do kraja godine. Ako to ne postignemo, naći ćemo se u vrlo teškoj situaciji krajem godine ne budemo li imali novi plan za oporavak bakalara do tada, imamo dvije mogućnosti. Ili ćemo se vratiti na stari plan, na izvorni plan, međutim i tu zapravo se postavlja jedno, jedno pitanje, naime do kraja godine će prestati važiti taj stari plan. Što se tiče sredozemlja, o tome sam već e, govorio. Zatim Refit i Natura 2000. Natura 2000 je vrlo značajan instrument u smislu zaštite okoliša i mislim da se tu postižu vrlo dobri rezultati. Međutim, htio bih istaknuti dvije stvari. Prije svega, e, što se tiče Nature 2000, da, e, mislim da postižemo dobre rezultate na kopnu, ali ne i na moru. Što se tiče zaštite mora, postigli smo samo zaštitu od 2%. Nije dovoljno da se definiraju zaštićena područja, e, čak niti na zemlji, na kopnu. Ono što je važnije jest da se postigne zadovoljavajuća razina upravljanja. Da, e, imamo 26 tisuća lokaliteta koji su definirani kao područja zaštićena temeljem e, Nature 2000. Međutim, mene ne zanima koliko smo tih područja definirali, nego koliko e, smo postigli kvalitetno upravljanje u tim područjima. Mislim da bismo mogli uzeti obzir vaš prijedlog da izradimo brošuru o regionalizaciji, selektivnosti, kako bismo dali e, kvalitetnije informacije i pružili potporu malim ribarima. Zatim imali smo jedno pitanje o tehničkim mjerama. Mislim da je to jedan važan instrument koji doprinosi održivom ribarstvu. Zamisao je bila tada pojednostavnimo većinu pravila a pojednostavljivanje pravila bi trebalo značiti e, dakle kvalitetniji ribolov jer u konačnici bolje zakonodavstvo bi trebalo biti od koristi a ne, ne bi trebalo štetiti. Zatim što se tiče nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova mi dajemo sve od sebe u vezi s tim pitanjem. E, Tajland je uveo velik broj promjena, mislim da su da oni daju sve od sebe i kao što je komentirala kolegica Engstrom, e, prekratko je bilo, dakle vrijeme je prekratko da bismo mogli u potpunosti ocijeniti napredak. Ako se ne varam, mi smo čak uputili i tehnički tim tamo kako bi ustanovili kakva je situacija. Što se tiče NNN-a, mogu također potvrditi da mi namjeravamo donijeti tri odluke. Mi smo temeljem uredbe o NNN-u definirali još tri zemlje koje će se staviti na popis zemalja koje nisu usklađene sa ovim kriterijima, a jednu zemlju ćemo skinuti iz popisa. Oprosti e, što e, te prekidam. Rijetko prekidamo e, povjerenike, ponekad zastupnike, no ako želimo završiti na vrijeme, onda zbilja moramo sad prekinuti i dati eventualno mogućnost drugim zastupnicima da postava pitanje. Imamo devet zahtjeva za uzimanjem riječi, no dragi kolege, molim vas da budete kratki, jedna minuta. Jose Lopez. Siguran sam da će on uspjeti u minuti postaviti svoje pitanje. Izvoli. Hvala gospodine predsjedniče. Govorit ću o tri teme. Odbor uh, za ribarstvo je posjetio Galiciju i Tamo su nam postavili stalno pitanje vezano uz preraspodjelu e, kvota u okviru članka 17. E, e, glavni direktor za znači, pomorska pitanja je rekao da će djelovati u tom smislu. A kad govorimo o udruzi brodovlasnika, oni su postavili također pitanje vezano uz eventualno ugrožavanje interesa brodovlasnika vezano uz to pitanje. Te su tražili nediskriminirajući tretman što se tiče uvoza. Željeli su da uvjeti budu isti. Sektor je identificirao zbilja to pitanje kao e, problem. Kad Govorimo o totalnoj zabrani, e, znači imali smo zbilja veliki utjecaj na flote. E, nismo u tom smislu jasno rekli o čemu se radi i to je zapravo dovelo do toga da nismo uzeli u obzir interese te flote. Hvala. Gospodine predsjedniče, šest e, puta sam e, u zadnjih nekoliko mjeseci pročitao određene odgovore i mislimo da ti odgovori nisu zadovoljavajući. Ono e, što tražim od vas da pročitate pismo kojem sam vam poslao prije Božića i da odgovorite na njega. Drugo je vezano uz obveze iskrcaja. Možemo reći da na kopnu postoje zbilja ozbiljni problemi i moramo vrlo hitno ponovo preispitirati e, ove odredbe. U ovom trenutku postoje zbilja vrlo e, teški problemi vezano u to. Što se tiče Faro otoga, to je zapravo prava smijurija i možemo reći da se tiče zbilja e, lova u vodama Šetlanskih otoka, to je nešto što u svakom slučaju mora prestati. To, o tome se ne smije zatvo, e, razgovarati iza zatvorenih vrata, nego otvoreno. Evo ja ću ovdje sada prestati. Hvala Jan, hvala na e, brzini. Gospođa Brijano, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Imam četiri pitanja. Jedno je vezano uz odgovore e, o odnosima s trećim e, zemljama, u, pa, na to ste već odgovoriti. Mi smo govorili jučer o izvješću o odnosima između turizma i ribarstva. To je relevantno posebno za Mediteran posebno kad e, govorimo o e, ribolovnim naporima i utjecuju na okoliš i e, stvaranje radnih mjesta. Kad govorimo na sastanku u Kataniji, mi smo bili tamo, a tamo smo govorili isto tako o tom pristupu koji se onda usredotočuje na različite vrste u Mediteranu i vi ste govorili da taj pristup može biti odgovor na problem. A kad govorimo o kućicama, e, postoje također e, plan nadzora koje je Italija e, uspostavila u okviru odredbi Europske unije kako bismo mogli znači e, procijeniti vezano uz to nametanje minimalne veličine. naši uzgajivači su jako zabrinuti tim mjerama pa bismo željeli dobiti odgovor na to. Hvala. Hvala, hvala Renata. Gospodin Seros Santos. Ricardo, izvolite. Hvala vam. E, gospodine povjereniče, zahvaljujem također i gospodinu Maščadu, koji je uvijek bio otvoren za dijalog. Ja ću postaviti jedno pitanje. Radi se o E, određenoj studiji e, koja je bila objavljena u važnom znanstvenom časopisu, a govori o potencijalu e, znači hranjenja stanovništva ribom i ribarskim proizvodima. Kad govorimo o ribi, onda govorimo o najvažnijoj biomasi na planetu tu e, sto puta e, su većoj od onoga što izlovljavamo godišnje i isto tako puno većoj od biomase e, koja se proizvodi od, na primjer u peradarstvu. Imamo na primjer mezopelagijske ribe koje i morali bismo u tom smislu smisliti jednu studiju Imamo ribe, znači, kojima se hrane i kitovi i također tone, e, tune i e, morski psi, ali koje mi ne iskorištavamo. Željeli bismo znati da li komisija uzima u obzir mogućnost da uspostavi e, procjenu ok, utjecaja na okoliš za iskorištavanje mezopelagijskih resursa te također iskorištavanje e, znači e, ruda na tim e, dubinama. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Naš kolega Pepe Blanko Znači o problemama španjolske flote. Vi Dalje se govori o bojkotu e, poduzeća međunarodnih, e, znači bojkotu međunarodnih e, brodovlasnika. Imamo europske europska regulacija koja je puno važnija od E, i stroža od drugih normi u svijetu. Postavljamo si pitanje koji su znači taj e, mjere e, eko oznake, europske eko oznake koja je u ovom trenutku u toku. Kad govorimo o Galiciji onda smo zabrinuti što se tiče mjera o kojima se radi o mrežama za kočarice. A također, e, kad govorimo o simplifikaciji, onda u svakom slučaju moramo uzeti u obzir da to ne smije imati utjecaj na, e, negativni utjecaj na flote što se tiče ove veličine. Gospođa Tomašić. Na suradnji. Zahvaljujem na izlaganju. Dolazim iz Hrvatske, zemlje sa preko 1300 otoka neki otočani su toliko udaljeni od kopna da jedini način kada jedu, da jedu ribu je da je sami ulove a neki otočani jedino što imaju za jest to je divlje zelje i riba pa me zanima planira li komisija i kada izmjenu takozvane mediteranske uredbe kako bi istu uskladila sa odredbama nove zajedničke ribarstvene politike? također da li planirate novim prijedlogom uredbe o tehničkim mjerama u skladu sa stručnom podjelom ribarskih alata razdvojiti povlačne mreže koče i mreže potegače jer se propisi koji se odnose na povlačne mreže koče nikako ne mogu poistovjetiti sa tradicionalnim obalnim mrežama potegačama koje su namijenjene za ribolov vrsta koje nisu uopće ugrožene. Hvala lijepa. Hvala gospođo Tomašić. Gospođa Doc, izvolite. Mikrofon, molimo. Hvala povjereniče. Hvala vam eh, na riječima posvećenima oporavku bakalara. Od kad sam dio ovog odbora, eh, puno puta smo prešli cijeli niz izazova. Znam da ćemo zajedno pronaći rješenje e, ovog pitanja oporavke bakalara. Mogu li vrlo kratko govoriti o plavom rastu? E, u sjevernoj e, Irskoj imamo znači povećan potencijal proizvodnje ribe. Imamo znači diversifikaciju što se tiče obnovljivog sektora u Sjevernom moru. Isto su osmislili znači e, plan da se ove e, zaštićene zone prošire. Mi često i vrlo puno govorimo o plavom rastu, no e, za to nam je potrebno kapitalno ulaganje, ulaganje kapitala kako bi, to, kako bi se to realiziralo. Željeli bismo vidjeti što se događa u komisiji sa investicijama kako bismo onda osmislili taj potencijal plavog rasta. Hvala Gijan, gospođa Senra. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine povjereniče, biti ću kratka. Vi ste od nas zatražili da budemo glas ribara. Imam tri pitanja vezano uz Galiciju. Željeli bismo e, izmjenu e, sustava preraspodjele kvota E, znači bilo bi dobro poslušati ono što ribari traže u tom području. Radi se o zdravom moru i zbilja tražimo od vas da uspostavite sve mjere na vašem raspolaganju kako bismo uspjeli očistiti e, rija i isto tako ih restaurirati. E, akvakultura ne smije u svakom slučaju dovesti u pitanje posebno industrijska akvakultura malo uzgajanje isto tako na e, malo ribarstvo kad govorimo o plavom gospodarstvu, bilo bi izuzetno važno da e, taj plavi rast ne izgubi iz vida najvažniji cilj, a to je zaštita aktivnosti u obalnim područjima, te također stvaranje radnog mjesta. Ribarstvo je nešto što je tamo najvažnije, a rudarske aktivnosti bi trebale biti isključene. Hvala gospodine predsjedniče. Oprostite što brzo govorimo, ali vrijeme nam izmiče. Prvo, što se tiče obveze iskrcaja, kao što su gospodin Van Delen i gospođa Redust rekli, da li onda imate na umu znači, taj e, selektivni plan što se tiče inovacije, kako bismo znači, to, e, tu obvezu iskrcaja učinili korisnom? Drugo što se tiče uredbe kontrole, imamo samo inicijativno izvješće koji e, govori o tome da se uredba o kontrolama ne primjenjuje na e, uravnoteženi način svugdje. Treće pitanje, komisija uspostavila konzultaciju vezano uz Europski fond za ribarstvo kako bismo znači pripremili e, taj fond za 2020. i nakon toga. Post postavljamo se pitanje e, znači da u tom smislu u tom programatskom području nam nedostaje 2014. godine i 14. godina kako ćemo riješiti taj problem. A sada Klaudija, izvolite, jedna minuta. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, biti ću vrlo kratka jer vrijeme nam izmiče. E, želim vam zahvaliti, gospodine povjereniče, na vašoj prezentaciji. Zahvaljujem što ste nam govorili o plavom gospodarstvu, da vjerujete u plavo gospodarstvo i rast. Mi smo u potpunosti spremni vas podržati na tom e, području. Postoji potencijal u okviru plavog e, rasta i gospodarstva. Te ćemo sve napraviti što je našoj mogućnosti da vam dostavimo informacije kako bi komisija uspostavila konkretne mjere za naše regije. Željela smo također govoriti o osjetljivom karakteru e, tradicionalnog ribarstva u najuedenjenim područjima. E, tamo to ribarstvo igra ključnu ulogu i želimo da pronaćete zbilja pravo rješenja za probleme Um, malog i obalnog ribarstva vezano uz modernizaciju flote, isto tako obnovu flote. E, mali ribari često ovise e, znači o tom sektoru te njihovi prihodi ovise o tom sektoru, te trebamo napraviti sve tako kako bismo zajedno pronašli rješenja E, za oporavak tog sektora i pokretanje tog sektora. Hvala. Klara, za kraj, izvolite. Svatko je govorio o onome što mu leži na srcu i niste nikome e, uzeli riječ. Ne želim da ja budem u tom smislu zakinuta. Gospodine povjereniče, Drago mi je kad čujem e, vaše riječi vezano uz status malih ribara i da to nije riješeno na najbolji mogući način. Tu postoji problem koji treba riješiti posebno preraspodjela kvota e, za znači tradicionalno ribarstvo. Ne znam što možemo napraviti na tom području, no zbilja bih željela dati svoj glas tom. E, program e, operativni e, program nije podržan u okviru preraspodjele kvota. Gospodine povjereniče, isto tako bih željela da govorite o mogućnostima sektore europskog ribarstva u okviru kružnog gospodarstva. To je nešto što bi bilo izuzetno važno. A jedno pitanje me muči, a to je nedostatak obnove E, sektora, e, nema mladih u tom sektoru. Imamo specifične mjere za poljoprivredu, ali ne i za ribarstvo. Trebamo više održivosti, naravno, no to se neće dogoditi i nećemo otići daleko ako se e, mladi ne posvete tom sektoru. Hvala, Klara, nisam te uopće morao ni prekidati. Savršeno pitanje, savršen tajming. Gospodine povjereniče, izvolite. Hvala. Hvala vam puno, Ala. Počet ću time da Eh, odgovorim na Klarino pitanje. Mladi ljudi u ribarstvu da eh, Fond za pomorstvo i ribarstvo podupire osposobljavanje mladih ljudi za ribarstvene pozive. Mm, recimo im savjete kako kupiti prvo ribarsko plovilo i tako dalje sve, to, te savjete dajemo za sve osobe mlađe od 40 godina. Naravno, ako e, želimo imati održivo ribarstvo, e, trebamo privući e, više mladih ljudi. Što se tiče rezanja peraja morskim psima, Komisija je e, pripremila prvi izvještaj o ovoj politici očuvanja morskih pasa. Prve su reakcije pozitivne. E, što se tiče uredbe o sredozemlju, e, ona će se evaluirati sljedeće godine. Imaćemo gospodin e, Duncan i njegovo pismo. Mm, e, dobit ćete uskoro odgovor na to. E, to ćemo poslati mailom. Ne znam zašto je tako dugo trebalo da odgovorimo na vaše pismo. Što se tiče obveze iskrcaja, Obveza iskrcaja e, će se e, implementirati do 2020. godine. To je postepeni e, proces. Naravno da ga moramo pospješiti. Moramo tu biti ambiciozniji. Što se tiče pitanja gospodina Brijana i rekreacijskog e, ribolova i e, turizma. Naravno e, da je to vrlo dobro za diversifikaciju ribarstva. Imamo udičarski turizam, hoteljerstvo i druge pogodnosti i druge usluge. Imamo tu mnoge e, preporuke i e, prijedloge država članica. E, taj projekt treba podupirati. Vi spomenuli ste ekosustave i pristup multi-species approach, dakle pristup za razne vrste. Moramo se prebaciti na takovu politiku da zaštitimo sve vrste. Što se tiče školjkaša, o tome smo mnogo raspravljali. E, sastao sam se sa ribarima, e, bio sam sa talijanskim ministrom u razgovorima o tom pitanju. E, E, govorilo se i o zabrani odbacivanja školjaka u Italiji. E, tu imamo razne studije. E, zaključak je da je talijanski prijedlog dobra osnova za daljnju razradu plana. Moramo na tome i dalje raditi, moramo razjasniti neke važne aspekte tog problema, a i dalje surađivati sa talijanskim e, vlastima. E, Mi e, trebamo biti optimisti. Što se tiče kružne ekonomije, Klara, da, cirkularna ekonomija i ribarstvo, tu postoji direktna veza. Moramo naravno smanjiti otpad u morima. Stručnjaci nam kažu da da na tri e, tone riba imamo tonu otpada. Jedna od stvari e, kojim se bavi e, kružna ekonomija je smanjivanje otpada kako na kopnu, tako i na, u morima. u kružnoj e, ekonomiji moramo e, smanjiti otpad u morima za najmanje 30%. E, gospodin Santos je spomenuo neke važne točke. O, obećajem da ću provjeriti te stvari većina oka mreže to je e, dio tehničkih mjera. E, regionalizacija može pomoći u provedbi e, prikladnih mjera. Gospođa i podupiremo vaše prijedloge. Plavi rast je važan. Ribarima najbolje možemo o pomoći e, na najbolji način tako da dademo dodanu vrijednost ulovu. E, ja sam e, se također sastao sa predstavnicima Europske investicijske banke. EFSI ima financiranje za svrhe koje spominjete. Oni E, moraju e, objeručke prihvatiti e, prijedloge za plavi rast. Potpredsjednik Europske investicijske banke mi je obećao da će osnovati jednu jedan takozvani plavi odio koji će biti posvećen plavom gospodarstvu. Galicija Svjestan sam problema Galicije. E, e, e, razgovarao sam s ribarima, bio je to vrlo konstruktivan razgovor. Kao što sam rekao, glavna odgovornost leži na državama članicama uvijek e, zagovaram sudjelovanje aktivnije e, aktivniju prisutnost država članica u rješavanju svih tih problema. E, ribarstvena industrija. Jedan od razloga za lošu situaciju jeste da nemamo dovoljno informacija ne znamo što se e, do, događa u e, industriji. Naročito nemamo dovoljno in, informacija o malom ribarstvu. Moramo izgraditi bazu podataka. E, malo ribarstvo je najodrživije, ali kad pogledate brojke, statistiku, onda E, vidite da smo e, postigli e, maksimalni održivi rast, prinos. Međutim, kako, sam, kao što sam rekao, treba nam više informacija. Akvakultura, to je spomenula Klara. Mislim da je naš cilj u akvakulturi da povećamo taj sektor najmanje za 10%. Ideja je da ne potičemo samo akvakulturu, već održivu akvakulturu. Još uvijek uvozimo 60% naših e, potreba e, na tom području. Dakle, uvozimo 60% posto e, konzumirane ribe u Europskoj uniji. Dragi prijatelji. ne Predvidio sam zaključak, neću ga dati, samo ću zahvaliti gospodinu povjereniku Karmenu Veli za ovom sudjelovanju na našem jutrošnjem sastanku. On je odgovorio uglavnom na sva vaša pitanja. Mm. Ako imate pitanje e, koje e, niste dobili odgovor, e, Pozivam vas da to učinite pismenim putem, e, a gospodin Vela će vam sigurno odgovoriti. E, pitanja moraju naravno biti precizna. Hvala vam, e, dragi kolege, što ste ispoštivali zadano vrijeme. Svima zahvaljujem. Hvala povjereniče, hvala što ste sudjelovali u ovoj raspravi.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 Molim vas da uzmete znači vaše glasačke kartice u ruke, da li ih svi imate. Oni koji nemaju svoju glasačku karticu, možete li, molim vas, dignuti ruku? Izabel nema svoju glasačku karticu. Prije nego što krenemo na glasanje, želim vam, vas informirati kako je odlučeno jučer od strane našeg potpredsjednika Kuna, znači broj 8, kako ujednačiti kontrole ribolova u Europi. O njemu ćemo raspravljati prije točke dnevnog reda 18. To smo odlučili jučer na večer. Izabel za to nije odgovorna, niti tajnište. Ja e, preuzimam odgovornost e, za to. Sada prelazimo na glasanje, a prije nego što počnemo, Dijan, molim te, molim te, znači prije nego što počnemo, želim vam reći da gospođa Doc izvijesti s dugoročnog plana za stokove bakalara koje smo e, odobrili e, na e, prošloj, sjednici je znači službeno zatražila da se otvaranje pre, pregovora međuinstitucionalnih pregovora premjesti u 15 sati danas i to na zahtjev nekih e, izvjestitelja u sjeni želi znači organizirati sastanak nekih izvjestitelja u sjeni prije glasanja u 13 sati e, kako bi nešto s njima riješila. Znači ja e, predlažem da broj 11 onda pređe i bude na dnevnom redu u 15 sati. Da li se slažete da pružimo mogućnost organiziranju znači izvjestitelja u sjeni e, prije ovog glasanja u 15 e, sati. Sada prelazimo znači na višegodišnji plan za Baltik i trebamo reći dva da ili ne rezultatima pregovora. Otvaram e, glasovanje. Jeste li spremni? Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Devetnaest za i dva protiv. Izabelija je glasovala dižući ruku. Usvojeno je. Izvolite. Sljedeće glasovanje je e, vezano uz plavu perajnu tunu. Izvjestitelj je bio Gabriel Mato. Imamo samo jedno pitanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Znači 20 za i 1 protiv. izvještaj vezano uz prikupljanje podataka gospodin Marko Afronte. Krećemo. Amandman 100, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 19.4. Amandman 101. Glasovanje je otvoreno, zatvoreno, usvojeno. Amandman 102. Glasovanje je otvoreno, zatvoreno, odbacuje se. Amandman 104. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Što sam rekao? 104. Znači 14. Četrnaest, znači išao sam sto, sto jedan, sto dva, znači amandman četrnaest, glasovanje otvoreno, zatvoreno, usvaja se. E, evo moramo ponovo. Dakle, amandman 14, glasovanje je otvoreno, zatvoreno, usvaja se jednoglasno. 103 e, se e, znači isključuje. Amandman 15, glasovanje je otvoreno, zatvoreno, Usvaja se. Amandman 104. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. E, odbacuje se. Kompromis broj 1. Glasovanje je otvoreno zatvoreno, usvaja se. Kompromis broj 2, glasovanje je otvoreno, zatvoreno, usvaja se. Kompromis broj 3. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Kompromis broj 4. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Kompromis šest, zapravo 5, oprostite. Glasovanje je otvoreno, zatvoreno, usvaja se. Prelazimo na kompromisni amandman broj šest, Glasovanje je otvoreno, zatvoreno, usvaja se. Kompromis broj sedam, Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. prelazimo na amandman 162. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 163, prvi dio. Usmeni amandman, prvi dio glasovanje otvoreno, zatvoreno, usvaja se. Drugi dio, glasovanje otvoreno, zatvoreno. Usvaja se. Amandman 50. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 164. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na 52. Glasovanje otvoreno, zatvoreno. Usvaja se. Amandman 53. Glasovanje otvoreno, zatvoreno. Usvaja se. 165. E, Glasovanje otvoreno, zatvoreno. Usvaja se. Amandman 54. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 166. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Kompromis broj 8. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 174. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 175. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 176 je povučeno, 177 glasovanje je otvoreno, zatvoreno. Usvaja se. 178 glasovanje je otvoreno, zatvoreno. Odbacuje se 179, glasovanje je otvoreno, Zatvoreno. Usvaja se. 56. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se i 180 se onda, o njemu se ne razmatra. Onda prelazimo na 58. glasovanje je otvoreno zatvoreno, usvaja se. 59, glasovanje je otvoreno, zatvoreno, usvaja se. Amandman 60, glasovanje je otvoreno, zatvoreno, usvaja se. 61, glasovanje otvoreno, zatvoreno, usvaja se. Što se tiče uvodnih izjava, amandman 62, glasovanje je otvoreno, zatvoreno, usvaja se. 63, glasovanje je otvoreno, zatvoreno, usvaja se. 64, glasovanje je otvoreno, Zatvoreno. Usvaja se. 66. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. E, o 67 se ne raspravlja. Kompromis broj 9. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 68. Glasovanje je otvoreno, zatvoreno. Odbacuje se. 69. Glasovanje je otvoreno, zatvoreno. Odbacuje se. Amandman 70. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 71. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbacuje se. 72. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 73. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 74. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. E, amandman 2. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 76. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 77. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 142. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman broj 3. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 78. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 79. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno usvaja se. 80 imamo prvi dio, glasovanje je otvoreno za prvi dio, zatvoreno, usvaja se. Drugi dio glasovanje je otvoreno, glasovanje je zatvoreno, usvaja se. Amandman 81, glasovanje je otvoreno, zatvoreno, Usvaja se. Amandman četiri. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman broj 5. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 6. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. E, amandman 7 e, je znači povučen od strane izvjestitelja. Glasovanje otvoreno, zatvoreno, usvaja se. Amandman 10, glasovanje otvoreno, zatvoreno, usvaja se. Amandman 11, glasovanje otvoreno, zatvoreno, Usvaja se amandman 82. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Kompromis broj 10. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 87. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 88. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 89. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 90. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 91. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. E, što se tiče amandmana 12, imamo usmeni e, amandman kolege Bilbao. Da li netko se protivi tome? Nitko. Onda ćemo glasovati o oko amandmana 12, uključujući i usmeni amandman e, kolege Bilbao. E, glasovanje je otvoreno. A vi izgleda da niste upoznati sa usmenim amandmanom. Čini mi se, činilo mi se da ste ga dobili pismenim putem, ali izgleda da je stigao e, kasno e, u tajništvo. Trebate onda reći, gospođi Bilbao. Gospodine predsjedniče, mi tražimo od tajništva da nam da mogućnost e, za usmeni amandman i da se e, drugi dio amandmana odjeli. Mi smo razumjeli da je to što se tiče uobičajene procedure e, nemoguće. Ne znam, tu je sad došlo možda do neke konfuzije, znači željeli bismo odjeliti ovu, ovaj zadnji dio, to je ono što je reklo tajništvo. Ja jednostavno pročitam informacije koje mi se daju, da pročitam, a ponekad te informacije mogu biti pogrešne i u ovom slučaju je to tako. Znači, amandman se tiče e, znači brisanja određenog dijela teksta amandmana 12. Znači slaže se s time. Da, znači zadnji dio. Želite brisati zadnji dio amandmana nakon zareza sa riječima. Ja ću vam pročitati amandman ako želite. Trebamo u svakom slučaju govoriti o znanstve, važnosti znanstvenih studija što se tiče ribolovnih stokova u e, kad govorimo o znanstvenih evaluacijama, onda je teško provesti znači e, evaluacije što se tiče komercijalnog ribolova. I vi, e, gospođo Bilbao, da kažete da se steče pogrešan dojam zbog pogrešnih znanstvenih e, informacija. To je ono što kažete, gospođa Bilbao. Nećemo sad oko toga raspravljati tri dana. Da li netko se protivi tom e, amandmanu? Da li je to tako, gospođa Bilbao? Kako god e, to bilo, gospodine predsjedniče, mislim da to može e, dovesti do konfuzije. Mi smo rekli su nam e, da prvo smo e, izvan rokova, da nismo poštivali rokove, a nakon toga je taj usmeni amandman je e, predstavljen. Ja ću glasovati protiv takvog amandmana i za amandman Mato, kako ne bismo zapravo izgubili ovaj, ovu prednost što se tiče vremena. Znači, gospođo Bilbao, vi znači povlačite vaš amandman. Onda ćemo glasovati oko amandmana amandmana 12 onako kako tekst e, stoji pred vama. Znači, postavljam pitanje, amandman 12, glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 92, glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 13. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 93. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 140. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 94. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Glasovanje 95. E, amandman 95. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 96. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Glasovanje oko amandmana 97. Otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 120. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 98. Glasovanje je otvoreno, zatvoreno. Usvaja se amandman 99. Glasovanje je otvoreno, zatvoreno. Usvaja se. Sad smo završili sa amandmanom i glasovat ćemo oko cjelokupnog izvješća. Glasovanje je otvoreno, zatvoreno. Usvaja se. Izvješće usvojeno jednoglasno. I trebamo isto tako sad glasovati oko mandata. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. I isto tako jednoglasno je mandat usvojen. Sada dolazimo do izvješća o Liberiji. Gospodin Valesa, naš kolega je izvjestitelj. Imamo jedan, jedno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvaja se. Idemo e, glasovanje o Mauritani. Kolega Mato, e, otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvaja se. Sada dolazimo do točke 17. Europska granična i obalna straža. Amandman 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvaja se. Amandman 13. E, gospođa Nikola ima usmeni amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvaja se. Amandman 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 15. je povučen. Amandman 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Uzvaja se. E, uvodna izjava e, šest. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Odbija se. Amandman sedam. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Odbija se. Amandman osam, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Mislim da je to bilo malo prejako. Amandman 9. Amandman 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. E, imamo sada e, hat-trick, kako se kaže u nogometu. Amandman 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvaja se. A amandman 3 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dolazimo sada o glasovanje o cijelom izvješću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zahvaljujem svima. E, završili smo s glasovanjima i zahvaljujem. Sada se vraćamo na naš dnevni red e, u e, Izabel Toma ima riječ. Izabel, izvoli, imaš. Nisi bila jučer tu i evo sada dolaziš na red. E, to je e, izvještaj na vlastitu inicijativu, e, kontrola ribolova. Dati ću odmah odgovor, riječ Izabel. Hvala predsjedniče. Mislim da ovo neće biti lako. Molim vas za mir. Nakon glasovanja je situacija uvijek ovako. Svi žele raspravljati. Molim vas. Ja ovdje moram reći da imam nekoliko razloga za žaljenje, nadam se da ćete se složiti sa mnom. Mislim da se može konstatirati da postoje razlike između pojedinih država članica kada je riječ o nadzoru u ribarstvu i to je još problematičnije i nego što, je, nego što se mislilo. Zatim za ovako izvješće na vlastitu inicijativu ne postoji mogućnost posjeta. Ja sam bila u lukama i dakle lučkim upravama i zahvaljujem komisiji što je primila predstavnike sustava kontrole različitih država. Međutim, kao što sam rekla, sredstva za samo istraživanje nisu bila na raspolaganju. Dakle, to da kako dovodi do toga da je čitavo iskustvo bilo otežano. Međutim, ipak smo uspjeli ustanoviti neke stvari i doći do nekih otkrića. Ja vjerujem da će ovaj nacrt izvješća na vlastitu inicijativu, da ćete ga vi dopuniti svojim e, doprinosima. Međutim, prije svega moram istaknuti da postoje velike razlike među državama članicama u području kontrole. Kao prvo što se tiče područja primjene, u nekim državama članicama se to isključivo odnosi na kontrolu na plovilu ili na kontroli u samim lukama, a u nekim državama se kontrola vrši od plovila do e, restauracije, distribucije i tako dalje. Kao što je upravo malo prije rekao kolega Van Dalen, postoje razlike dakle među e, upravama u nekim situacijama e, dakle, postoji jedno upravno tijelo koje je zaduženo za kontrolu, a u nekim drugima postoji više tijela koja su nadležna. Zatim pristup e, vršenju kontrole se također razlikuje. Neki e, to temelje na izračunu rizika, drugi preferiraju nasumične kontrole. O tome smo već razgovarali. Dakle, izračun rizika se temelji na broju prekršaja u odnosu na propise. Isto tako postoje velike razlike kada je riječ o osposobljavanju inspektora. Naprosto eh, različit je stupanj eh, osposobljavanja, različiti tip obuke, tako da i tu postoje velike razlike među zemljama. A isto tako su i eh, postupci koji se primjenjuju drugačiji. Što se tiče primjene sankcija na, e, i, definicije prekršaja, tu isto tako nailazimo na vrlo različite situacije. U nekim zemljama se primjenjuju upravne sankcije, a u drugima se primjenjuju kaznene sankcije, dakle tu postoje isto tako razlike. Zatim postoje neki problemi u području razmjene podataka, premda moram istaknuti da je tu došlo do značajnog poboljšanja u odnosu e, na situaciju kakva je bila ranije. Dakle, kroz vrijeme je, dakle, tijekom vremena je došlo do poboljšanja u razmjeni podataka, međutim neke zemlje se žale da e, teško dobivaju podatke od susjednih zemalja. I nadalje nailazimo na još jednu poteškoću, a to je da se teško dolazi, naime ribari teško dolaze do podataka. Imajući u vidu kompleksnost dokumentacije i samih propisa. Tijekom izlaganja prvih smjernica e, spomenula sam da ovisno o situaciji treba e, imati različite dokumente i tu bi zapravo trebalo pojednostavniti situaciju. Ako želimo da se pravila primjenjuju, onda mislim da ta pravila trebaju biti što dostupnija i što bolje poznata svima. Dakle, osim toga što smo konstatirali da postoje velike razlike u samom vršenju kontrola u Europskoj uniji, a moram na tome inzistirati budući da je to od, jedno od mojih prvih opažanja. Dakle, to pitanje e, različitosti predstavlja problem i to zato što je područje primjene uredbe iz 2009. godine takav da se uspostavlja e, sustav kontrole na području čitave Europske unije. Dakle, to bi trebalo značiti da se e, usklađuje e, taj sustav kontrola, da on treba biti usklađen i ujednačen na čitavom teritoriju Europske unije. Da kako tu postoje neke preporuke da bi se situacija poboljšala i sama sam već rekla da je riječ o izvješću na vlastitu inicijativu, vidjet ćemo E, kako će reagirati komisija i što će predložiti kako bi se smanjile te velike razlike koje imaju vrlo negativne posljedice na dojam koji imaju ribari, kao što je rekao ravnatelj Europske agencije za kontrolu ribarstva, da je more uvijek više plavo s druge strane, odnosno kod susjeda, da je situacija lakša u drugim zemljama osobno mogu reći na ovu temu, nakon što sam e, razgovarala s ribarima, da se ne radi o tome da je more plavlje s druge strane, nego da naprosto primjećujemo da kontrole nisu ujednačene i to je samo po sebi problem. Kad je riječ o našim preporukama, ja se nadam da će me i kolege dopuniti i da ću dobiti njihove sugestije. Dakle, prva preporuka također je reakcija na pokušaj donošenja boljeg zakonodavstva. Dakle, tu se radi o pokušaju da ljudi iz struke imaju bolji pristup pravilima, dakle da se bolje upoznaju s pravilima kako bi ih mogli bolje primjenjivati. Mislim da je to vrlo e, značajna preporuka. Zatim, e, ovo mislim da je upućeno komisiji, treba pratiti da se, da primjena bude homogena te da se važeća pravila provode. E, tim više što je riječ o uredbi, a ne o direktivi. Prema tome, što se tiče uredbe, tu imamo mnogo manji manevarski prostor u smislu provedbe nego kada je riječ o direktivi. I upravo zato bi komisija trebala smanjiti e, različitost u području primjene. I mislim da bi e, imalo smisla ići u reviziju uredbe o kontroli. E, tu se često koristi e, glagol may iz engleskog. Mm, to primjećujemo u čitavom tekstu. U velikom broju slučajeva se koristi glagol may, može, umjesto da se koristi glagol dužni su ili trebaju i to dovodi do situacije da neke države članice provode određene mjere dok druge to ne čine, a i pritom su u skladu sa odredbama uredbe i to dovodi do različite primjene. Tu postoje i neke, neki pozitivni aspekti, e, primjerice uloga Europske agencije za kontrolu ribolova u samom e, ujednačavanju provedbe, dokumenti za postupak e, provedbe kontrole trenutno nisu obvezujući, međutim e, oni mogu služiti kao referenca za inspektore i to bi također mogao biti instrument za usklađivanje kontrola. Osim toga i je i Europska agencija za kontrolu ribolova izradila i svoje smjernice, međutim ni one nisu obvezujuće. Isto tako treba istaknuti važnost koordinacije. E, osobno mislim da je to e, nezaobilazan aspekt. Isto tako i uvjeti pristupa e, člancima 93, 90 i 4 kada je riječ e, o mogućnosti kontrole od strane Europske agencije za kontrolu ribolova. Tu su također postoje neki instrumenti e, koji se u, prema mom mišljenju ne koriste u dovoljnoj mjeri i mislim da bi se moglo proširiti njihovo djelovanje na sve stokove koji e, imaju poznaju određene poteškoće. Mislim da bi se njih trebalo automatski obuhvatiti u ovaj postupak e, koji se odnosi na članke 93 i 94. Zatim e, smo iznijeli još jednu preporuku, a to je da područje primjene kontrole bude otvoreno za čitav za zapravo čitav sustav, e, čitav opskrbni lanac od broda do stola. Mislim da bi to trebalo biti e, jedno opće pravilo. Zatim što se tiče kontrole na temelju ocjene rizika i e, nasumične kontrole, mislim da jedna i druga imaju svoje prednosti. Međutim, imajući u vidu manja sredstva koja se dodjeljuju za kontrolu ribolova. Izračun rizika je sigurno metoda koja je efikasnija. Međutim, to je samo zato što se ne, izde, ne dodjeljuju dovoljna sredstva za potrebe vršenja kontrola. Rizik e, smanjenja sredstava koje se izdvajaju za kontrole dovode do toga da zapravo primjećujemo da se sve manje javnih sredstava izdvaja za kontrolu u državama članicama. Sve preporuke idu u cilju e, veće harmonizacije, da kako to se odnosi i na sankcije. Sukladno e, opažanjima Europske agencije, e, dakle financijske sankcije su efikasnije od kaznenih. Dakle, isto tako e, imamo preporuke koje se tiču usklađivanja e, obuke za inspektore, ali isto tako i za ribare, što može doprinijeti poboljšanju situacije u sektoru ribarstva u Europi. E, nemamo mnogo vremena, htjela sam da i kolege imaju mogućnost da postave pitanja, pa ću tu stati. Hvala, imam nekoliko zahtjeva za riječ. Zapravo ne, nego imamo sada izvjestitelju Sijeni. Peter. Hvala na ovom izvještaju i na objašnjenjima. Mislim da nije jako važno za ovo područje politike E, bilo da se radi o ribarstvu ili prometu. Ahilova peta svakog područja politike jeste provedba. E, svi to znamo. E, dobro znamo pripremati inicijative i zakone, ali kad se radi o provedbi i poštivanju, onda tu imamo probleme u cijeloj Evropskoj uniji. Tu su rezultati očajni. Mislim da e, će e, me u tome podupriti svi kolege i kolegice. Imamo zato brojne primjene. Ja bih rekao da trebamo imati ravnotežu između inspekcija i drugih politika Mislim da odgovori povjerenika nisu bili zadovoljavajući. imamo nadzor plovila i praksa. Imamo razne vrste aranžmana nadzora. A sve to ne vodi nužno učinkovitom upravljanju rizicima E, kada bismo imali dobre postupke za e, upravljanje rizicima, mislim da bi situacija bila mnogo bolja. Mm, e, isto se tiče i sigurnosnih odredbi. Mm, ribari koji se drže svih propisa, to treba osigurati u cijeloj Europskoj uniji. Dakle, provedba je važna osposobljavanje bi tu igralo važnu ulogu. E, režimi osposobljavanja su jako različiti u državama članicama. To su samo neke stvari koje bih htio napomenuti. Kao e, sam e, rekao kad smo razgovarali sa povjerenikom, imamo i cijelo pitanje ombudsmana i učinkovitog poštivanja i provedbe. E, trebamo amandmane za sve to. Klara, izma, imaš riječ, izvoli. Htjela bih e, čestitati kolegici Toma na ovom izvještaju. to se zaista zasniva na njenom velikom poznavanju područja i velikom trudu koju je uložila u izvještaj. Imamo tu vrlo važne elemente, e, potreba kontrola e, i potreba usklađivanja, harmonizacije. Sada su stvari vrlo heterogene, primjena je vrlo različita E, propisi se ne primjenjuju. To je velika teškoća. E, slažem se s tobom Izabel da i kontrole e, dakle sljedivost da to treba poboljšati tu imamo još velike razlike a što se tiče samih propisa i oni se mogu poboljšati. Mm, e, e, sljedivost i provedba u državama članicama, tu imamo još mnogo rupa. Nadalje želim reći e, da mi je naročito važna točka 13. Mm, izjednačenost propisa kod uvoznih proizvoda. To se tiče također i e, sportskog ribolova i rekreacijskog e, ribolova. Trebamo tu ekvivalentnost, jednako postupanje sa profesionalnim ribolovom i sportskim ribolovom. Pokušat ćemo također poboljšati stvari kroz amandmane. To neće biti jednostavno. E, potrudit ćemo se da stvari budu bolje, a još ti jednom zahvaljujem Izabel, ovo je zaista bio odličan izvještaj. Pako ima riječ, izvoli. I ja zahvaljujem i čestitam Izabel to je izvještaj o vrlo e, kompliciranom i mnogoslojnom području. čuli i u Galiciji i kod mene imamo slične probleme. Imamo velike probleme s ribolovom. I ja ponavljam da trebamo ujednačene kontrole ne samo propise e, koji trebaju biti ujednačeni, već i provedba mora slijediti i biti ujednačena. To se tiče i točke 5 u izvještaju. Ako mm, e, se propisi primjenjuju i provode, onda to mora biti ujednačeno. a, a onda vremenski raspored i e, tijek iskrcavanja. O, brodovi ne mogu čekati četiri sata. Također e, nije e, prihvatljivo da su neke luke vrlo e, stroge, a e, neke se ne pridržavaju propisa o NNN-u. E, jedan veliki dio amandmana se tiče Španjolske. E, što to znači da drugi ne uvoze? To e, ne može biti slučaj. Rekli smo e, i čuli smo da 60% ribljih proizvoda dolaze iz uvoza u Europsku uniju. Prema tome i tu trebamo strože kontrole, trebamo standarde, trebamo imati najmanju Eh, jedan minimum kontrola po u svakoj luci. Mm, ja se eh, slažem sa izvješćem i želim još jedanput eh, čestitati izvjestiteljici Lidija. I ja čestitam izvjestiteljici. Mm, mm, Izabel je navela stvari s kojima se slažimo, koje su važne za ribarstvo, koje odgovaraju na naše zabrinutosti. Ne smijemo imati diskriminaciju, kontrole moraju biti ujednačene. Kontrole brodova, ribarskih plovila moraju biti dosljedne. Slažem, mi, mi ćemo dati amandmane. E, ovo izlaganje je bilo odlično. E, moje mišljenje da je e, pitanje koje se pojavilo u provedbi uredbe iz 2009. da su te teškoće uzrokovane formulacijama. Ovo je specifičnost e, industrije e, u svim državama članicama. E, kulturu kontrola moramo poboljšati. Moramo imati minimalne standarde za kontrole. Moramo identificirati načela kontrola i imati klauzule koje će važiti za sve, ne samo za neke regije jedino rješenje e, za e, poboljšanje kontrola jeste da imamo revidiranu uredbu e, uredbu koja je stroža i čvršća moramo imati iste sankcije jer će to poboljšati rezultate kontrole nije normalno da u nekim državama članicama se nešto tretira kao prekršaj, a ne u nekim drugima ne. Dakle, nešto se sankcionira novčanim kaznama, a nešto e, drugačijim sankcijama. Standardi, kao što sam rekla, moraju važati za sve države članice moramo poštivati i specifičnosti sektora. Nemamo svi iste, e, istu situaciju u e, ribarstvenoj industriji. E, države članice koje imaju malu industrije, u ribarstvenu industriju to nije toliko važno. E, sada očekujem drugu raspravu o svim amandmanima kako bismo dobili e, zaista odličan izvještaj. Mislim da će, to neće biti teško napraviti. Hvala lijepa. A sada dajem riječ e, komisiji Fabricio Antelli da kaže nekoliko riječi. Hvala predsjedniče i komisija se pridružuje zahvalama i čestitkama Izabel Toma e, na ovom izvješću. To je izvješće koje potvrđuje e, elemente koje imamo u evaluaciji i uređivanju kontrola. Glavno načelo koje se postavlja danas jeste provedba odredbi e, uredbe Komisija i Agencija za kontrolu ribarstva osiguravaju da e, imamo provedbu koji poštuje e, e, uredbu i propise. Imamo neke države članice koje u nekim slučajevima imaju teškoće u provedbi. Htio bih uvjeriti ovaj odbor da nadzor koji vrši komisija ne samo u provedbi kontrola nego i u provođenju propisa. Mi, e, tu imamo e, zajedno sa državama članicama e, već nekoliko godina radimo vrlo solidno i detaljno na rješavanju teškoća u kontroli i inspekciji E, želimo harmonizirati e, informacije i provedbu strategija koji žele regulirati područje. Imamo problema e, i izvješće ukazuje na te probleme. Moramo reći da je to rad koji se nastavlja. U petak ćemo imati seminar E, koji će e, detaljno analizirati e, evaluaciju, baviti se raznim tim pitanjima. Prva faza u raspravi je, jeste provedba uredbe o kontroli. Mi smo vam uvijek na raspolaganju slušat ćemo vaše komentare i primjedbe. Gospođo Toma, želite li vi nešto reći? E, amandmani trebate ih predati do 26. travnja. 27. E, travnja u podne. Evo, predaja e, podnošenje amandmana. Zadnja točka dnevnog reda jeste točka koje se tiče trialoga u tijeku. To je e, uvijek na našem dnevnom redu ova povratna izvješća. To omogućuje e, izvjestiteljima da prati sve e, međuinstitucionalne pregovore. Da, danas smo glasali o multi, višegodišnjem plantu za Bal, i o ribarenju ribolovu u dubokim vodama E, e, vi želite, e, to ste izrazili ste tu želju da dobivate te informacije. Mm, imamo sastali su se izvjestitelji u sjeni 6. travnja. Mm, imali smo još jedan sastanak će se održati sutra kako bi se definirala stajališta prije trijaloga. E, to, će se, e, taj će se trijalog održati 24. svibnja. trebamo e, brzo doći do rješenja i usklađivanja mišljenja. Gospođa Toma, vi imate, gospođo Toma, imate riječ. Vi ste sve rekli predsjedniče izvjestitelji u sjeni su se sastali u prosincu pretprošli tjedan 6. travnja su se opet sastali a sastat ćemo se i sutra sa izvjestiteljima u sjeni kako bismo e, konačno definirali e, e, našu strategiju E, imali smo velikih problema mm, u, kako bismo našli dvorane za trijalog. Mm, to će se sada, e, ovaj trijalog će se održati u vijeću. Mm, e, dva trijaloga su se održala u vijeću za parlament, to nije dobro E, mislim da tajnoštvo se mora maksimalno potruditi da se nađu dvorane i kod nas jer to postaje e, problematično. E, naravno da je to uvijek komplicirano, ali možda biste više, vi predsjedniče mogli o tome izvijestiti predsjednika parlamenta. Ima li netko ko želi uzeti riječ? Gospodin Žado. Mm, izvjestitelju sjeni za zelene. Hvala predsjedniče. E, e, mi ćemo se zaista sastati sutra kako bismo definirali stajalište parlamenta prije trijaloga. E, to nije uvijek lako i nije bilo lako, ali mislim da smo se sada uskladili u našem načinu rada E, pa sam jako optimističan što se tiče našeg sutrašnjeg sastanka pa ćemo nadam se e, moći finalizirati neke točke e, među nama to je teško ali optimističan sam pozivam vas da se brzo složite jer je to sada jako važno što se tiče vijeća znate povijest trijaloga mora se naći naranđasta crta i onda se konačno e, nađe sporazum. Imamo još tri, četiri problematične točke. Budući je gospodan e, Žado rekao da koji puta imamo teškoća. E, ja E, ja sam e, smatram da nakon što smo nastojali ubrzati e, proceduru trialoga na kraju 2015. otkrila sam da se neki kolege tuže da te stvari ne idu dosta brzo. Kažu da to nije dovoljno brzo Mm, a oni sami e, usporavaju e, postupak. Mislim da je to malo e, apsurdno. I ja nalazim da imamo teškoća. Da li se netko javlja za riječ? Važno je da sutra se sastanate i da napredujete, da nađete rješenja jer svi trebamo kompromis i sporazum o ovom dokumentu što je prije moguće. Hvala vam svima što ste sudjelovali na ovoj razmjeni mišljenja. ova mišljenja uvijek razmjenjujemo o trijalozima u tijeku. Vidimo se u, u 15 sati, točno u 15 sati. Hvala.